Ukrajinska pilotkinja koja je bila u zatvoru u Rusiji nekoliko mjeseci, danas je napokon puštena na slobodu. Novinarka Kadiža Izmalova je također puštena u Azerbejdžanu. Kao što znate, Europski parlament je snažno zagovarao puštanje ove dvije hrabre žene i sada i mi napokon možemo im čestitati zbog toga što će napokon uskoro vidjeti svoje obitelji. Ogni tanto qualche buona Evo ponekad da čujemo i neku dobru vijest. Nastavljamo sa raspravom. Riječ ima gospođa Thun und Orstein. Może najpierw jednak jeszcze kilka słów do mojego przedmówcy, który tak...